i za promjene imenovanja u odborima i zaslanstvima. Ta će imenovanja biti objavljena u, u zapisniku ove sjednice. U nedostatku prigovora podnesenih najkasnije do usvajanja zapisnika smatra se da su imenovanja potvrđena. Razni odbori odlučili su stupiti